Poljska tijela su podjela zahtjev za imunitetom zločinstvom prema članku 67 e, našeg poslovnika. Od PPD i EPD klubova zastanka imam e, priopćenja o imenovanjima. O tim imenovanjima bi